sjedanja. Prelazim sada na usvajanje e, dnevnog reda. A definitivni prijedlog dnevnog reda usvojen je na konferenciji predsjednika i podijeljen. E, klub e, GUE podnio je zahtjev da se E, donese rezolucija kao rezultat rasprave o novoj strategiji za dobrobit životinja o kojoj bi se trebalo glasovati u četvrtak. Riječ je o e, strategiji za dobrobit životinja za razdoblje od 2016. do 2020. E, gospođa Gizek govorit će i iznijeće ovaj prijedlog. U skladu sa poslovnikom i odredbom 152 podnosim zahtjev da se rasprava o usmenom pitanju o novoj strategiji za dobrobit životinja za razdoblje od 2016. do 2020. zaključi sa donesenom rezolucijom. Sadašnja strategija E, završit će e, krajem 2015. a komisija ne pokazuje nikakve znakove da ima namjeru donijeti novu strategiju. To nije prihvatljivo. Ima jako puno otvorenih pitanja što se tiče dobrobiti životinja u Europskoj uniji i ta je pitanja potrebno riješiti. Pozivamo komisiju da definira plan e, u tu svrhu. E, poštovane kolegice i kolege, e, tražim vašu potporu e, kako bismo donijeli rezoluciju na kraju ove rasprave. Ako smatramo da je dobrobit životinja važna, sada je trenutak da to pokažemo. Hvala. Zahvaljujem. Tko želi govoriti u prilog ovog prijedloga? Tko želi podržati ovaj prijedlog? Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Hvala lijepa gospođo Hazekam na ovoj inicijativi. Koliko vidimo, u ovom domu donosi se jako puno zakona i jako puno akata u zadnjih nekoliko godina, ali nisu dosljedni. Ne postoji koherentna strategija i ne postoji koherentan zakonodavni okvir u Europskoj uniji. To znači e, da postoje razno razni propisi što se tiče dobrobiti životinja i da ona nije osigurana u različitim zemljama i ne postoji jedinstvo što se tiče svih proizvoda na zajedničkom poljoprivrednom tržištu i zato podržavam e, ovaj prijedlog. Hvala lijepa. Želi li netko govoriti protiv ovog prijedloga? Ne. Da. Izvolite. Gospodin predsjedniče, dopustite da usporedim jednu stvar. Naš klub zastupnika tražio je da nakon rasprave o teriškim napadima u Parizu bude donesena rezolucija Europskog parlamenta i da se traži od komisije što namjerava učiniti kako bi se učinkovito uspostavile mjere koje su usvojene, a nisu provedene, a koje su možda mogle spasiti stotine života. Moram priznati da bih bila donekle iznenađena kada bismo u Europskom parlamentu smatrali da rezolucija za dobrobit životinja, e, za koju, s kojom se upotno slažem, da takva rezolucija može biti, imati prioritet nad rezolucijom za spašavanje ljudi. Frau Alio Marisi, Gospođo Alio Marisi, čestitam spretno ste formulirali svoju izjavu. Iako ste bili protiv ovog prijedloga, e, dobili ste podršku. Sada ćemo glasovati. Tko želi podržati ovaj prijedlog? Molim vas da dignete ruku. Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. Dobro, molim disciplinu. E, kolege žele elektronsku provjeru. Jesu li svi glasovali? Ovime zatvaram glasovanje. Prijedlog se usvaja. Što se tiče utorka, nemamo nikakve prijedloge za izmjenama. A što se tiče srijede, klub zelenih podnosi prijedlog e, u svezi sa izvještajem Ferrera Torre u pogledu e, prethodnih poreznih mišljenja i sličnih mjera e, da se prebaci na četvrtak. Gospodin Lambers, izvolite. Odlučili smo dakle boriti se za komisija se odlučila u veljači e, boriti protiv e, protiv e, loše porezne prakse. Mi ćemo sada glasati za prvo izvješće komisije. Mislim da će biti pozitivno i veselim se tome, no naša zabrinutost je sljedeća. Tijekom tjednog sastanka na sastanku predsjednika odlučeno je većinski da se odgodi barem za tjedan dana odluka da se predstavi ovom domu eventualni zahtjev produženje mandata odbora taks gdje smo imali veliki politički konsenzus i nismo željeli da damo ostavimo dojam da ćemo e, privremeno samo od, produžiti ovo, mislim da bi bilo dobro da e, spojimo ove dvije odluke, da ne damo javnosti dojam da se parlament ne zanima za ovo pitanje. Umeđu vremenu sam dobio sasvim jasne poruke raznih klubova zastupnika iz ovog doma, dakle većine koji se zalažu za ovo produženje i rečeno mi je da e, u četvrtak konferencija predsjednika o tome može odlučiti i da se o tome odmah može glasati ovdje u četvrtak u podne. Ako je tome tako, e, onda problem nestaje i onda ćemo moći usvojiti izvješće u srijedu i glasati produženje odbora, odnosno komisije u četvrtak. Postojala je sumnja na prethodnom sastanku predsjednika, ali ako više nema sumnje i ako se želi produžiti povjerenje odboru taks, onda nema razloga da odgađamo. Dakle, evo, to je stav našeg kluba. Hvala lijepa gospodine Lamberts. Gospodin Demazi govorit će u prilog ovom prijedlogu. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, prije više od godinu dana sa skandalom LuxLeaks e, počelo se govoriti i postale su poznata razna porezna mišljenja i situacija e, kakva je bila u prošlosti što se tiče poreznih mišljenja. Svaki policajac u svakom selu zna da je važno ostvariti uvid u odgovarajuće informacije, međutim jedino u parlamentu to nije jasno i zato vas pozivam da odgodite glasovanje. Ovo privremeno izvješće možete zvati kako hoćete, ovaj mandat moramo produžiti, e, dnevni red je potrebno izmijeniti jer u protivnom ćemo biti potpuno nevjerodostojni u borbi protiv poreznih oaza. Hvala lijepa. Gospodine Demazi, gospodine Weber, izvolite. Gospodine predsjedniče, molim jedno pojašnjenje e, koliko sam shvatio podnositelja zahtjeva iz zelenih, e, treba se povući zahtjev. A svi mi ovdje zalažemo se za produženje mandata. E, u ime našeg kluba želim reći da pučani žele da se produži mandat. E, upravo zato da bismo pojasnili otvorena pitanja. Ukoliko i druge klubovi potvrde da trebamo E, podržati e, produljenje, e, možemo o tome glasovati već u srijedu. Tako sam barem shvatio kolege, a mi iz naše kluba rado bismo pojasnili eventualna otvorena pitanja. Hvala. Gospodine Zimon, izvolite. U ime kluba socijaldemokrata molio bih da se primi na znanje da smo mi za to da se u srijedu glasuje o ovom izvještaju, a da to bude na dnevnom redu u četvrtak na konferenciji predsjednika, a da se odluka donese u četvrtak e, na plenarnom zasjedanju. U tom smislu e, zahvalan sam kolegi Weberu što e, svoj prijedlog na ovaj način povlači. Vi dakle povlačite svoj prijedlog u redu. U redu. Što se tiče dnevnog reda, nema nikakvih daljnih prijedloga za ovaj tjedan. Zahvaljujem. Sada prelazimo na prvu točku dnevnog reda, stanje razvojnog plana iz Dohe u oči desete ministarske konfetrgovinske organizacije. E, gospođa Malmström